koje nisu članice Europske unije. Naslov će biti naznačen e, na, u poslovniku današnje sjednice, a rok, tromjesečni rok e,